Bardzo Państwa serdecznie witam. Dobro jutro, dame i gospodo. Želim svima dobrodošlicu na ovaj sastanak. Dobro jutro. Otvaram današnji sastanak odbora. Današnji sastanak povezan je više manje s e, novim predsjedništvom vijeća, dakle slovačkim predsjedništvom i na čelu današnje delegacije Slovačke je slovačka ministrica koju ću uskoro poželjeti dobrodošlica, ali prije nekoliko tehničkih napomena. Svi ste dobili nacrt dnevnog reda koji trebamo usvojiti. Budući da gospođa Gerling nije ovdje, a to je vezano uz točku 10 koja se odnosi na razmjenu mišljenja o e, stanju vezano uz e, stanje dakle trijaloga e, vezano uz ograničenja vezano uz pojedine dakle nacionalne gornje pragove za određene nečišivače. E, htio bih dakle u tom smislu e, reći da će se razmjena mišljenja o tome odgovoriti na 26. E, rujna. Ovime se usvaja, s ovom izmjenom se usvaja, usvaja dnevni red. A drugo, htio bih reći da umjesto gospodina Vojčehovskog koji je preuzeo vrlo važno mjesto u drugoj i važnoj instituciji Europske unije. Uršula Krupa će preuzeti njegovu funkciju. Ona je bila zastupnica od 2002. do 2009. i Želim vam dobrodošlicu i želim vam uspješan rad u našem odboru. Vi ste vrlo iskusni i računamo da ćete biti vrlo aktivni u odboru, tako da vam ponovno želimo dobrodošlicu. Isto tako bih htio reći da je osiguran prijevod na 21 jezik, osim uh, irskog, malteškog i estonskog i isto tako se ovaj sastanak prenosi uživo putem interneta. Kad je riječ o kad riječ o usvajanju zapisnika sa sastanaka 5. i 6. to će se odviti prema uobičajenoj proceduri. Kad je riječ o sastanku sa slovačkim predsjedništvom i ministricom poljoprivrede i ruralnog razvoja, dakle ja sam imao sastanak s ministricom Gabrielom Matečnom i mislim da, ste, da su neki od vas imali već priliku sastati se s njom, pa bih htio zaželjeti toplu, dobrodošlicu ministrice. Naravno, doista se veselimo i računamo na to da ćemo tijekom ovog sastanka razmijeniti stajališta, te ćemo saznati koji su to prioriteti slovačkog predsjedništva. Isto tako bismo htjeli čuti e, vaša mišljenja o nekim vrlo važnim pitanjima koja su relevantna za naše područje. E, pojednostavnjivanje ZPP-a, što se događa u pojedinim trijalozima u sektoru poljoprivrede i različite druge situacije poteškoće koje ograničavaju poljoprivredna tržišta, kao što ministrica zna. Idući po, e, ponedjeljak održat će se Vijeća za poljoprivredu i povjerenik Hogan će govoriti o tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda. On će se pozabaviti tim pitanjima, dakle idući tjedan. Dobit ćemo naravno zaključke vijeća i o tome ćemo kasnije razgovarati u odboru. Dakle, nakon što čujemo vaša stajališta, e, gospođo ministrice, da ćemo riječ koordinatorima. Pa nakon ovog uvoda ja ću vam predati riječ i doista se veselimo čuti ono što nam imate reći. Hvala. Dobro jutro svima. Hvala vam na ljubaznim riječima dobrodošlice. Na početku bih htjela zahvaliti svima koji su prihvatili naš poziv na radni doručak za koji držimo da je bio dosta zanimljiv i koristan za obje strane. Vi ste imali priliku slušati o našim glavnim temama i prioritetima, a mm, ja sam sa zanimanjem slušala mišljenja izabranih predstavnica građana u parlamentu. Stoga, dame i gospodo, zastupnici parlamenta, dopustite mi da danas kažem nekoliko riječi. Republika, Slovačka republika preuzima predsjedništvo vijećem Europske unije u području, uključujući područje poljoprivrede, po prvi put. Držimo da je suradnja s vama, sa zastupnicima Europskog parlamenta, vrlo važna komponenta našega rada. Htjeli bismo naći rješenja za probleme zajedno s vama i želimo rješenja koja će biti korisna građanima, poljoprivrednicima i poljoprivrednim tvrtkama širom Unije. Zajednička poljoprivredna politika trebala bi nam pomoći u otvaranju radnih mjesta, u povećanju produktivnosti, kao i privlačnosti poljoprivrednog sektora. Istovremeno bi trebala dovesti do smjene generacija. Ovaj odbor za poljoprivredu predstavlja ključnog partnera u ostvarenju tih ciljeva. Treba reći da Slovačka preuzima predsjedništvo u vrlo teškom trenutku. Održan je referendum u njerenjenom kraljevstvu. E, Poljoprivrednice se moraju nositi s volatilnošću tržišta, tu su i klimatske promjene te e, ekonomska kriza. Tu je ruski embargo. sektor mljekarstva, mliječnih proizvoda, svinjogojstva, sektor voća i povrća. Ti sektori ne razvijaju se dobro. U sektoru mljekničnih proizvoda došlo, e, do, došlo je do krize nakon što smo bili suočeni s određenim poteškoćama. Iako smo putem E, instrumenta ZPP-a uspjeli ublažiti e, tu krizu, naučili smo ipak jednu stvar. Mlijeko je vrlo osjetljiv e, poljoprivredni proizvod. Europa mora zaštititi primarne proizvođače hrane. I zato što su vrlo važan element ruralnih područja. Vidjeli smo na koji način poljoprivredna kako poljoprivreda e, reagira na vanjske e, faktore. Zaštita tog sektora je doista velika. Pratimo i situaciju, odnosno stanje na e, tržištima poljoprivrednih proizvoda i željeli bismo razgovarati o svim pitanjima te vrste na vijeću ministara. Vijeće će procijeniti dostupne informacije vi već dugo govorimo da nam je potrebno zajedničko europsko rješenje na ovom e, po ovom pitanju i, i to rješenje temeljeno na solidarnosti. Sadašnja kriza je dovela do e, određenih poteškoća i nedostataka u funkcioniranju lanca opskrbe hranom. Dugotrajni prioritet Slovačke je uspostava korektnih odnosa u tom lancu. Željamo povećati transparentnost sustava kao i spriječiti nepoštene trgovačke prakse. Zato će slovačko predsjedništvo se pozabaviti pitanjem popravljanja položaja poljoprivrednika u tom lancu. U tom smislu podržavam podršku pučana jednog, jednom dokumentu koji je odobren u lipnju. E, u dovršetak tog dokumenta, odnosno izvješće uloženo je puno tre, e, truda. Odnos i s trećim zemljama je u globaliziranom, globaliziranom svijetu važan, no treba naći e, pravu ravnotežu između liberalizacije tržišta i zaštite vrijednosti europske poljoprivrede. Poljoprivreda je uvijek u žarištu, odnosno u srži E, pregovora i stoga bismo htjeli e, stvoriti prostor za pripremu e, sporazuma o slobodnoj trgovini poput ETIP-a, Mercosur, odnosno sporazuma s Mercosurom i za sve moguće buduće trgovinske sporazume koji mogu biti sklopljeni. Međutim, sklapanje trgovinskih sporazuma treba se razmatrati u kontekstu kritičke, kritične situacije na europskom tržištu, jer to tržište nije u stanju apsorbirati uh, e, prevelik, odnosno višak e, poljoprivrednih proizvoda i to stalno trebamo imati na umu kada, ćemo potpis, kada potpisujemo e, međunarodne sporazume. Kad je riječ o pojednostavnjivanju ZPP-a, Slovačka bi se trebala usredotočiti na pitanja gdje je gotovo gdje je moguće smanjiti birokraciju za poljoprivrednike i za vlasti. Uvjereni smo da postojanje ZPpa je opravdano zato što to može biti odgovarajući odgovor na izazove budućnosti. Ne samo u području sigurnosti hrane, održivosti proizvodnje, već i i u smislu zaštite identiteta, odnosno karaktera europske poljoprivrede. E, želimo nastaviti e, rad na, na način na koji je radilo nizozemsko predsjedništvo u pogledu e, pregovaranja, zatim vezano uz označavanje proizvoda iz ekološke proizvodnje. Cilj te uredbe je da se zadrži povjerenje potrošača i da se zaštite ekološki proizvođači. Zatim je bitno e, olakšati prelazak na ekološku poljoprivredu za e, više poljoprivrednih proizvođača. Mi mislimo da je ekološka poljoprivreda doista jedan od ključnih projekata Europske unije. To znači pravni okvir koji je dobro osmišljen i koji će mu omogućiti E, održivost i e, konkurentnost. Još jedna, jedna važna tema je šumarstvo. Kasnije tijekom izlaganja ću o tome nešto više reći, ali to je nešto što je za nas jako relevantno. Šume mogu imati vrlo snažan e, utjecaj na rješavanje velikih klimatskih izazova, na klimatske promjene, na biološku raznolikost i na održivi razvoj općenito. S obzirom na to, e, sve je veći pritisak e, stavljen na europske šume. E, taj pritisak, odnosno ti zahtjevi, doveli su do različitih zakonodavnih inicijativa u pojedinim sektorima. Mi bismo htjeli postići da šumarstvo postane jedna od glavnih tema razgovora na vijeću, a to bi trebalo dovesti do stvaranja uvjeta na razini Europske unije koji će poštovati e, multifunkcionalnu ulogu šuma. I definicija međuna, potrebno je definirati međunarodni e, okvir za održivo gospodarenje šumama. To e, isto tako to treba raditi i u okviru međunarodnih sporazuma, odnosno pregovora s UN-om i svjetskom organizacijom za hranu odnosno onim dijelom koji se bavi šumarstvom. Bitno je da Europska unija i država članice imaju svoje mišljenje o sadašnjem stanju dijaloga o šumarstvu i o šumama. Kad je riječ o e, veterinarskim lijekovima i sigurnosti hrane, u našim aktivnostima će i do sada smo se i u budućnosti i ćemo se brinuti da se svo zakonodavstvo primjenjuje na integrirani način. U tom kontekstu spomenula bih e, važan e, paket koji sadrži e, dva prijedloga. Prijedlog o veterinarskim medicinskim proizvodima i o ljekovitoj hrani. Kad je riječ o prijedlogu za ljekovitu hranu, trebamo definirati do kraja, odnosno dovršiti razgovore u vijeću i htjela bih isto tako reći da su ti razgovori dosta, u dosta fazi. Svjesni smo svrhe ovog zakonodavstva i jedan jedno od važnih i zanimljivih e, područja za Europski parlament je e, davanje ljekovite hrane životinjama no, e, treba reći da, e, final, da dovršavanje ovog dosijeja će ovisiti o dovršetku rada na dosijeju za veterinarske i medicinske proizvode, odnosno lijekove. S obzirom e, da ste vi nadležni odbor za ova dva dosijeja, shvatili smo da ste vi e, doista važni za odluku o ova dva dosija koja će se donijeti u ožiku. Želimo biti, sveobuhvatni, detaljni, temeljiti i želimo postići napredak u razgovoru na razini vijeća. U tom smislu bih vas htjela podsjetiti na našu namjeru da se borimo Eh, na otpornost na eh, antibiotike. Želimo da Europska unija definira visoke standarde u proizvodnju, za proizvodnju i to radi zaštite ljudskog i životinskog zdravlja. Kad je riječ o uredbi o službenim kontrolama, eh, kom Agri je iznio svoje mišljenje, E, a isto tako e, odbor Envi, na kojem sam bila jučer, je e, odobrio to mišljenje. Nakon što se izglasa ova uredba na plenarnoj sjednici, nadamo se što skorijoj provedbi ove uredbe. Postoje i određena druga područja gdje bismo htjeli razmotriti stanje vezano uz infekcije u oplemenjivanju, zatim uvjete za izvoz, ali isto tako su tu i uvjeti za pristup tržištu. Zatim želimo pokrenuti razgovore o prijevarama s hranom, a tu je i komisijino izvješće općenito o zakonodavstvu koje se odnosi na hranu a važan je i sustav revizije koji primjenjuje komisija s ciljem e, osiguravanja e, pridržavanja europskog zakonodavstva. Još jedno područje na koje bi se htjeli usredotočiti je nacrt uredbe o gnojevima. To bi trebalo otvoriti e, prostor za inovacije, to je dio paketa o recikliranju. Htjeli bismo nastaviti i pregovore, istražiti mogućnosti za razredu općeg e, pristupa na razini vijeća. Na kraju bih vam htjela reći da vijeće i slovačko predsjedništvo će braniti interese svih europskih poljoprivrednika i željeli bismo tražiti e, rješenja koja će pomoći stabilnost sektora. Htjela bih reći da ću ja osobno pokušati svim našim građanima prenijeti poruku da je poljoprivreda sektor koji e, daje značajan doprinos zdravlju svih nas. To je isto tako i sektor koji e, osigurava radna mjesta brojnim građanima, pogotovo u perifernim područjima. To je isto tako sektor koji može prihvatiti brojne inovacije. Htjela bih reći da je e, poljoprivreda resor koji je pog, e, pogođen e, klimatskim promjenama, ali može ublažiti njihove posljedice. Također može doprinijeti rastu koji je potreban svim našim zemljama. I poljoprivreda i oni koji rade u tom sektoru zaslužuju naše povjerenje i našu pomoć. Istovremeno bih vam svima htjela reći da ćemo tražiti rješenja za stabilizaciju sektora, te na kraju bih htjela citirati gospođu Timerman, koja je nizemska liječnica i političarka, koja je rekla da u ovim naporima ne smijemo zaboraviti da je dobar političar onaj koji povezuje ljude E, radi dobrobiti cijelog stanovništva. Hvala. Minister za... Hvala vam, gospođo ministrica. Dziękujem, panie ministrze, tak całościowe i... Hvala vam, ministrice, na ovom detaljnom pregledu prioriteta i tema kojima ćete se baviti za vrijeme vašeg predsjedništva. Hvala vam što ste se osvrnuli na probleme s kojima se suočava naš e, poljoprivredno-prehrambeni sektor. Sada ću dati riječ koordinatorima. Koordinatori imaju dvije minute, a ostali zastupnici će imati po jednu minutu. Jako se puno ljudi javilo za riječ. Koordinatori su se već sastali sa ministricom već ste mogli e, s njom razgovarati, tako da sada gospodin Des ima prvi reč. Dobro jutro, gospođo ministrice Matečna. Drago mi je što se evo jutros ponovo imamo priliku razgovarati. E, želim vam poželjeti sve najbolje za vaše predsjedništvo. Vi ste spomenuli nekoliko tema. Što se tiče neravnoteže, između e, proizvođača i trgovačkih lanaca tu treba podhitno nešto poduzeti e, ja imam neke prijedloge u vezi s tim što bi trebalo učiniti ja bih vas zamolila da vas nas slovačko zamolio da nas slovačko predsjedništvo u tome podrži mi smo na odboru Agri velikom većinom e, odlučili da se pregovore e, o TTIP-u treba nastaviti. Za nas je važno da se standardi, evropski standardi što se tiče zaštite e, životinja, ljudi i kvalitete hrane zadrže sa sporazum E, sa Korejom je na primjer omogućio e, trgovinu e, na primjer sa 3000 tona sira što ne bi bilo moguće da nemamo taj sporazum sa Korejom. Što se tiče agrarne politike molim vas za vašu podršku. Parlament je već dao dosta prijedloga, povjerenika također po mom mišljenju nije dovoljno baviti se samo delegiranim aktima u nekim točkama treba promijeniti i osnovne zakone i trebalo bi postići e, sporazum između vijeća i e, parlamenta o tim izmjenama što se tiče e, volati, nestabilnosti cijena poljoprivrednih proizvoda E, mislimo da je na primjer sustav intervent, e, interventni sustav previše kompliciran i da ga treba pojednostaviti. E, evo to su bile točke o kojima sam koje sam htio spomenuti, ne bih htio prekoračiti vrijeme. Želim vam gospođo ministrice, odnosno slovačkom predsjedništvu doista mnogo uspjeha i nadam se da ćemo dobro surađivati. Hvala vam. izgleda problem sa satom koji nam broji vrijeme, ali molim vas da se držite vaše dvije minute. Gospodin De Castro, izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Ja također ministrici e, želim sve najbolje u njihovom radu. Vi preuzimate predsjedanje Europskom unijom u jednom vrlo teškom trenutku za Europu. Još uvijek smo svi pod e, velikim šokom zbog Brexita um, ovo je trenutak u kojem se javljaju mm, brojni nacionalizmi i sama se Europa dovidi pod upitnik. No poljoprivreda nam daje izvanredne primjere koji pokazuju da nam je potrebno više Europe. Recimo mljekarska kriza još jednom pokazuje koliko su potrebne europske intervencije, kao što ste i vi sama rekla za vrijeme vašeg izlaganja. Potrebna je veća solidarnost zato što svi plaćaju za tako nisku cijenu mlijeka, no nisu sve zemlje E, odgovorne za značajan porast proizvodnje mlijeka u Europi. A nacionalne mjere neće zaustaviti ovaj postupak. Ako ne budemo donijeli e, propise na europskoj razini, mlijeka će biti još više. Kriza u Rusiji, potražnja za mlijekom u prahu, u Kini. Mi proizvodimo i dalje mlijeko zato što još uvijek nismo donijeli europsku odluku, zato što komisija još uvijek nije dala nikakav prijedlog. I ja se nadam da će u ponedjeljak vijeće e, za poljoprivredu i onda poslije 19. Eh, dakle utorak kada će povjerenik Hogan doći u parlament da će nam dati konkretne ideje koji će ponovno pokrenuti to tržište u Europi. Europa mora dati konkretne odgovore jer u protivnom naši građani eh, stvarno neće više razumjeti što će im Europa. A što se tiče pojednostavljenja, slažem se da je potrebno intervenirati no to ne znači da moramo smanjiti e, okolišne napore koje smo tražili u novoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici sa mjerama ozelenjavanja, no te mjere moraju postati malo manje komplicirane i za poljoprivrednike i za zemlje članice. Stoga postoji mogućnost, ali i tu treba jedna zajednička čvrsta europska inicijativa. Hvala vam i želim vam još jednom sve najbolje. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Kužmjuk. Evo samo da olakšam stvari. E, prisilit ću vas da završite tako što ću koristiti svoj čekić. Ja bih također zahvalio ministrici na vrlo detaljnoj e, prezentaciji mm, programa rada slovačkog predsjedništva. Predsjedništvo je sada u ruci zemlje koja dolazi, koja je smještena zapravo u središnjoj i istočnoj Europi. I vi gospođo zasigurno jako dobro razumijete poljoprivredne probleme tih zemalja. Zato što zemlje poput Češke, Slovačke, Rumunjske, Bugarske, Mađarske, Poljske, e, naši su problemi zapravo vrlo slični. A istovremeno cijene su vrlo niske na svim tržištima zbog čitavog niza razloga uključujući i ruski embargo a uvjeti za pružanje podrške poljoprivrednicima su niži nego u nekim drugim zemljama SAD-a i Europske unije. No, ti su problemi vrlo ozbiljni i ja se stvarno nadam da slovačko predsjedništvo da je dobro shvatilo te probleme te da će izvršiti pritisak na komisiju kako bismo popravili situaciju za naše zemlje i za naše poljoprivrednike. Od vas bih, gospođo ministrice, htio čuti koje je vaše mišljenje o stavu komisije e, prilikom rješavanja problema u e, sektoru mlijeka i u sektoru proizvodnje voća i povrća. Smatrate li da ono što komisija učinila do sada dostatno da se popravi situacija na tržištu? I kako gledate na pregovore e, sa SAD-om? Dakle, što mislite o TTIP-u? Mislite li da će nam taj sporazum donijeti e, koristi ili, ili nedostatke? Hvala, sada sljedeća. Gospođo ministrice, hvala vam što ste danas došli na naš sastanak. Želim vam doista puno sreće i uspjeha u ovom vašem radu. E, imate pred sobom mnogo posla i sami ste govorili o svim tim e, problematičnim područjima. Želja našeg odbora je na primjer smanjivanje birokracije, već je tu e, dato dosta prijedloga, na primjer u pogledu unakrsne sukladnosti. E, dali smo također dali smo prijedloge i ja vas molim da aktivno radite na tome kako bi se to realiziralo. Doista je istina da su nam pojednostavljenja potrebna i na tome se mora nešto poraditi. E, moć trgovačkih lanaca je za mene također vrlo važno pitanje. Također područje šumarstva. Mi trenutno razgovaramo o kriterijima e, što se tiče biomase e, u okviru direktive Natura 2000 iako se već 2000 godina na održiv način upravlja šumama i mi ne možemo prihvatiti da se e, tu sada mijenjaju stvari koje su vrlo dobro uhodane. E, nadalje, što se tiče e, otpornosti na antibiotike, moramo naravno imati pratiti zbivanja što se tiče upotrebe antibiotika, a ono što bi mi e, bilo važno je da se ne zaboravi i mogućnost upotrebe homeopatije. Hvala lijepa. E, Hvala vam, sada riječ ima gospođa Senra. Dvije minute. Hvala vam. Hvala vam predsjedniče, hvala vam gospođo ministrica. Ja bih uoči sastanka vijeća u ponedjeljak predložila da napokon stanete na kraj ovoj politici e, koju koja se vodi u zadnje vrijeme, a, a to je da se stvari prepuštaju u tržišta. E, u okviru rasprave o krizi u mljekarskom sektoru, ja smatram da tu treba govoriti o javnoj politici, o javnoj politici koja će dovesti do smanjenja proizvodnje mlijeka u Europi, da se uvedu mehanizmi za regulaciju, te da se počne ponovno govoriti o cijeni koja će pokriti troškove proizvodnje i nadoknaditi njihov rad jer to mora biti ključno u europskoj poljoprivrednoj politici. To vrijedi i za mljekarski sektor i za ostale proizvodne sektore, jer na kraju krajeva kriza koju trenutačno proživljavamo um, uzrokovana je time što nemamo cijene koje poljoprivrednicima omogućuju da žive od svog rada. To vrijedi i za mljekarski i za ostale sektore. Što se tiče međunarodnih tržišta i konkretnije e, sporazumi sa Kanadom i TTIP-om, imam za vas dva pitanja. Kao prvo, molim vas da e, pokrenete raspravu o odbijanju ratifikacije CETE, sporazuma s Kanadom, zato što će taj sporazum biti vrlo negativan za europske proizvođače. Isto tako vas molim da zaustavite pregovore o TTIP-u iz istog tog razloga. I evo, na kraju, jer nemam više vremena, još jedno konkretno pitanje. Rekli ste da bi zajednička poljoprivredna politika trebala biti e, atraktivna za sektor, za buduće naraštaje, u svemu se tome slažemo, ali isto tako rekli ste i za ulagače. I tu me zanima na koje se točno ulagače, e, e, na koje točno ulagače mislite i je li to doista kompatibilno sa europskim poljoprivrednicima? Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Hojsling. Gospođo ministrice, ja vam želim dobrodošlicu i puno sreće za vaše predsjedništvo. E, drago mi je što e, ste poljoprivredu e, za poljoprivrednu rekli da je vrlo važna za europsko gospodarstvo, ja se u tome slažem s vama. E, mi, Europski parlament, smo doista spremni na suradnju s vama i e, spremni smo e, na kompromise. Pred vašim slovačkim predsjedništvom je dosta problema. Ja se što se tiče sektora mljekarstva tu e, se radi o više toga a ne samo o likvidnosti za proizvođače E, neće biti dovoljno samo dovesti e, u sklad ponudu i potražnju i harmonizirati e, tržište. Mislim da trebamo temeljito razmisliti o tome da se da li je ukidanje izvjesnih mjera regulacije tržišta, da li su to bile dobre odluke E, ako to ne učinimo u ovom području će doći do prave katastrofe. Ja se slažem sa kolegom Desom da što se tiče pregovora o CETI i TTIP-u da je to cijeli jedan teatar. E, ja, se, ja vas molim da se doista zauzmete za interese poljoprivrednika e, kako ne bismo tim e, sporazumima o slobodnoj trgovini e, žrtvovali e, našu poljoprivredu. Zaštititi našu poljoprivredu je doista naša zadaća i ne smijemo dopustiti da liberalizacija tržišta bude ispred interesa naših poljoprivrednika. Što se tiče veterinarskih lijekova, vrlo je to je vrlo važno područje. Smanjenje upotrebe antibiotika je vrlo bitan cilj koji moramo postići i ja vam želim i u tome doista mnogo uspjeha. Hvala lijepa. Hvala vam. E, dobro jutro ministrice. Oprostite što sam propustio doručak. Ja dolazim iz Velike Britanije i više me brinu dugoročni aspekti i posljedice zajedničke eh, poljoprivredne politike, ali postoji kratkoročne posljedice koje bi se mogle dogoditi za vrijeme vašeg eh, predsjedništva. A to je nedavan ustupak vijeća prema zelenim lobijima kad je riječ o pesticidima. To me jako brine. Mislim da u vijeću jednostavno nisu željeli odobriti glifosat za sljedećih 15 godina i ja bih htio čuti vaše mišljenje o tome zato što bi se moglo dogoditi da se u sljedećih šest mjeseci glasa o nekom novom pesticidu. To je vrlo zabrinjavajuće. Zatim spomenuli ste ekološku poljoprivredu. ja mislim da u onome što ste rekli da sam čuo dvije proturječnosti. Prvo, rekli ste da je potrebno da je potrebno više pravila za ekološku poljoprivredu zato što će na taj način biti konkurentnija. Ja smatram da će biti tako manje konkurentnija. A drugo, rekli ste da ekološka poljoprivreda treba biti jedna od glavnih politika u Europskoj uniji. Meni je to čudno, a to mi zvuči kao da Europska unija želi promijeniti vrijeme na svijetu. Ako se želimo okrenuti ekološkoj e, poljoprivredi, ne možemo koristiti e, herbicide, to znači da moramo obrađivati, obrađivati, obrađivati zemlju, a to onda sagorijeva jako puno fosilnih goriva, a to onda naravno zagađuje okoliš. Evo, sad ću stati prije nego što e, predsjednik počne ponovno mahati čekićem. Što bismo mi bez njega? Bardzo dziękuję za wystąpienie. Hvala vam. Hvala na komentarima. A sada gospodin Lazu. Oui, <clears throat> merci monsieur président. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospođo ministrice što ste došli. Mislim da ćete imati jako puno posla e, s obzirom da je poljoprivredna situacija u Europi stvarno ozbiljna, prije svega u Francuskoj i to u odnosu na sve sektore, proizvodnja, voće i povrća, mlijeka, mliječnih proizvoda, e, uzgoj domaće životinje i tako dalje. Kao što znate, e, došlo je do dosta velikih nepogoda, poplava, E, u pojedina poljoprivredna gospodarstva e, su izgubila gotovo cijelu proizvodnju. Došlo do e, velikog pada proizvodnje i urodi loše kvalitete. Kao što znate, treba reći da su i smanjene potpore, to je ruski embargo, isto tako i transatlantski sporazum koji će uskoro biti potpisan. Bilo je isto tako i 600 suicida nedavno i to je doista jako ozbiljno. 14% francuskih poljoprivrednika početkom godine je reklo da će odustati od te profesije. Danas je taj broj puno veći. E, taj posto tak e, se sada penje na čak 25%. Situacija je doista jako ozbiljna. Što planirate napraviti da biste pomogli našim poljoprivrednicima e, da izađu iz ove doista dramatične situacije? Hvala.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 Hvala lijepa. Cijenjena gospođo ministrice, e, smatram vrlo pozitivnim što ste šumarstvo također e, e, naveli kao jedan od svojih prioriteta. Hvala vam na tome. Mi upravo u tom području očekujemo neke nove predloge od komisije koji će imati veliki utjecaj na europsko šumarstvo. Želim vas upozoriti da u prvom redu što se tiče E, prijedloga o, ne ETS-u doista moramo razlikovati između e, fosilnog CO2 i CO2 koji se emitira u atmosferu e, od strane biljaka i šuma mislim da je to bitna razlika i ja vas molim da u okviru svog predsjedništva u svim planiranim raspravama o toj temi e, da vrlo jasno vodite računa o kriterijima e, i kod rasprava o kriterijima o biomasi da razlikujete između ta dva izvora CO2. I nadalje moljela bih vas e, kad je riječ o strategiji za šume da se poradi na e, e, tome da se da veća uloga odboru za šumarstvo to, za to smo nekoliko puta zamolili e, komisiju hvala lijepa hvala vam gospođa Herans Garcia na jednu minutu hvala vam Hvala vam ministrice što ste danas e, ovdje. Poslušala sam, čula sam od vas jednu stvar koja je bila vrlo interesantna u e, prehrambenom lancu i o, lošim praksama u tom lancu. Rekli ste da morate zaštititi poljoprivrednike i e, zanima me da li podržavate parlament u molbi da se o tome donose europsko zakonodavstvo i planirate li u, tih, u sljedećih šest mjeseci donijeti zakon o europskom zakonu o prehrambenom lancu? Isto tako sljedeći tjedan će se govoriti e, na sastanku vijeća o, krizi mlijeka. Podržavate li prijedlog e, Francuske i Španjolske koje traži povećanje de minimis pomoći? I sve te mjere, uz naravno nove mjere za kontrolu proizvodnje mlijeka, no smatrate li da se te mjere mogu primjenjivati i na i druge poljoprivredne sektore poput voća i povrća koji prolaze kroz velike poteškoće. Hvala vam. Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Aguilera. Hvala vam gospodine e, predsjedniče. Još jednom vam želim dobrodošlicu gospođice ministrice. E, jučer e, mi je bilo veliko zadovoljstvo sudjelovati na, mm, na našem radnom doručku. Ja bih se osvrnula na nekoliko stvari, vrlo kratko jako je važno kako ćemo se e, vrlo su važne odluke koje će se donijeti na sljedećem vijeću. Odluke koje su donos, donesene u rujnu pokazale su se potpuno neučinkovitima. Stoga ne valja inzistirati na takvim mjerama, već ispuniti potrebe poljoprivrede. E, prehrambeni lanac to je lanac proizvodnje hrane, kao što je rekla kolegica Herans, treba donijeti europske odluke, zato što nacionalne mjere ne vode nikamo. A što se tiče trgovinskih sporazuma, moramo reći da moramo tražiti recipročnost. Jako je važno da se inzistira na uh, uzajamnosti poštivanja normi u e, ugovorima sa trećim zemljama. I na kraju, ja sam izvjestiteljica za ljekovitu hranu za životinje. Stoga se rasprava o toj hrani upravo vodi u ovom odboru. I drago mi je da vidim da ste vrlo entuzijastični i ja se nadam da ćemo u ovih šest mjeseci ostvariti e, jako puno uspjeha. Gospodin Danton. Hvala gospodin predsjedavajući, gospođo ministrice. Doista sam pomno e, pa, pomno slušao vaše izlaganje. ja zapravo govorim u ime kolegice Megines koja danas nije mogla doći i doista smo pažljivo slušali e, vaše izlaganje vezano uz funkcioniranje e, lanca za opskrbu hranom. E, a isto tako to je važno i u kontekstu snažne rezolucije koja bi trebala poslati snažnu poruku. Ja bih u tom smislu htio reći nešto Drugo, mislimo da bi vijeće ministara trebalo paziti e, na primjenu članka e, ugovora koji se odnosi na konkurenciju u e, ovom sektoru. Zato što primijetili smo da su rimski ugovori na neki način ignorirani i da stalno komisija želi uvesti opći režim. poljoprivreda ima svoje osobitosti koje treba poštovati i treba stalno isticati te specifičnosti. I na kraju bih htio istaknuti druge dvije stvari. Kad je riječ o stanju na tržištima, htio bih jednu stvar, a to je da reći da e, imamo dojam da zapravo u vijeću ne postoji prava volja za europskom politikom. I nadamo se da će takva volja koja postoji u e, parlamentu isto tako se osjetiti i na vijeću. Hvala vam sada gospodin Mato. Hvala vam. Ova poljoprivredna kriza je problem s kojim se morate suočiti i nastojati ga riješiti za vrijeme vašeg e, predsjedništva. Ali te su stvari najočitije u perifernim regijama, između kojih iz koje jedne ja dolazim. Posej je e, instrument, je jedan instrument koji je ključan za ultraperiferne regije i za vrijeme vašeg predsjedništva morat ćete ga reformirati. Ja vam moram reći da to imate na umu zato što ovdje su stvarno jako veliki ulozi u igri. Trgovački sporazumi. E, vrlo je teško uspostaviti e, ravnotežu između međunarodne trgovine i poljoprivrednike. Meni se čini kao da e, račun uvijek za to plaćaju naši poljoprivrednici. Jako me brine Mm, situacija proizvođača banana, europskih proizvođača banana. Dogodilo nam se isto i sa proizvodnjom rajčice iz Maroka i bojimo se da se ne dogodi ovaj puta isto. I ja smatram, i treće, zapravo ja smatram da E, trećim zemljama ne smijemo dozvoliti da koriste određene tvari prilikom uzgoja određenih poljoprivrednih proizvoda koje nisu dozvoljene u Europi. I vi stvarno imate priliku to e, promijeniti. Hvala vam, a sada gospođa Rope, gospodin, pardon. Hvala lijepa. Gospođo ministrice, pokrili ste dosta toga u svojim uvodnim riječima Međutim, postoje neka vrlo hitna pitanja gdje se ne smije više odlagati, i mora se hitno djelovati. Na primjer, e, moramo osigurati da naši poljoprivrednici imaju dovoljne prihode, barem prihode koji će pokriti troškove proizvodnje e, odnosno moramo omogućiti da imaju barem minimalni profit kako bi mogli preživjeti. Danas ukupni iznosi koje poljoprivrednici zarađuju su nedovoljni. Postoje bitne razlike između direktnih plaćanja koja poljoprivrednici primaju u različitim zemljama članicama. Što mislite o tome? Kada će se to razriješiti? Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, draga gospođo ministrice. Slovačka postaje, preuzima predsjedništvo e, Vijeća Europske unije u trenutku duboke krize i htio bih e, spomenuti jednu od kriza kojom, koja e, je potrošila mnogo našeg, naše energije i resursa u proteklih nekoliko godina, to je izbjeglička kriza. E, to je vjerojatno jedna od najzbiljnijih situacija s kojom smo suočeni u posljednjih nekoliko desetljeća. Evropska unija je morala ogromna proračunska sredstva usmjeriti na rješavanje te krize, odnosno na nošenje s tom krizom. Rješenje o kojem neki ljudi razmišljaju je promijeniti E, destinaciju neki odnosno namjenu nekih proračunskih sredstava e, od, oduzeti ih poljoprivredi i preusmjeriti ih na e, nošenje s izbjegličkom krizom. Što vi mislite o tome? Kakve će to posljedice imati? Hvala lijepa gospođo Nojhel ima riječ. Nakon kolege koji je prije mene govorio, gotovo da sam ostala bez teksta. E, gospođo ministrice, drago mi je što vas imam priliku upoznati. Imam jednu molbu, odnosno molil, zamolila bih vas za pomoć. Komisija e, obećala zemljama članicama jednu studiju o e, zbroju efekata e, tri sporazuma o slobodnoj trgovini CETA, TTIP i Mercosur. Dakle, ukupni zbroj svih učinaka na Europu ta tri sporazuma, a tu osobito treba spomenuti da zemlje Mercosura eh, izvoze u Europu, odnosno žele izvoziti u Europu upravo one proizvode koji eh, su eh, vrlo važni za europske proizvođače. Zato bi bilo vrlo važno prije nego što se uopće i pomisli e, potpisivati i jedan od tih sporazuma e, vidjeti što će svi ti sporazumi ukupno značiti za Europu. I zato vas još jednom molim konkretno da u vrijeme vašeg predsjedništva e, nad Vijećem Europske unije i vi inzistirate na izradi te studije. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Gospođo ministrice, želim vam sve najbolje za vaše predsjedništvo. E, želim govoriti o, najprije o poštenim trgovačkim praksama u, e, e, što se tiče poslovanja trgovačkih lanaca. Mislim da je to vrlo važno. Kao drugo, to što ste rekli da je ekološka poljoprivreda vrlo važna za EU, mislim da ste tu u pravu. E, treće, važnost šumarstva na razini Europske unije, obzirom da 8% emisija stakleničkih plinova e, ističe iz proizvodnje e, betona, što više betona zamijenimo drvom, mislim da ćemo utoliko bolje se boriti protiv klimatskih promjena, a postoje mogućnosti, velike mogućnosti da se upotrebljavaju drvene konstrukcije, na primjer lamelirani drveni nosači i tako dalje. E, jedan od glavnih uzroka klimatske, klimatskih promjena je međutim način kako trenutno e, proizvodimo u poljoprivredi. Ako to promijenimo, poljoprivreda može igrati jednu od bitnih uloga u borbi protiv klimatskih promjena. Hvala lijepa. Hvala. Jako sam slušala vaše izlaganje. Govorili ste o obnovi u poljoprivredi. I zanima me kakve su vaše namjere vezano uz e, buduću e, e, zajedničku poljoprivrednu politiku. S obzirom na globalizaciju gospodarstva potrebna nam je nova poljoprivreda kako bismo imali održivu poljoprivredu, kako bismo osigurali sigurnost, autonomiju i prehrambeno poljoprivredni model koji je održiv za europske građane. Kad je riječ o simplifikaciji, i htjela bih vas upozoriti na to da je najbolja simplifikacija pojednostavljivanje stabilnost e, pravila. E, nekoliko kolega e, su spomenula CETU i zanima me prije svega referendum o Brexitu, odnosno kako će se to odnositi na to. Hvala Gospodine predsjedavajući, hvala ministrice na izlaganju. E, imam jedno pitanje. E, prije svega kad je riječ o krizi, prije svega krizi u mljekarstvu, jeste li spremni e, primijeniti pravilo 200 koje se odnosi na viškove na, pro, tržištu. I isto tako, hoće li te li završiti e, rad na tom dosjeu do kraja e, svog mandata. Kad je riječ o CETI, slažem se s kolegicom je pitanje rizika je jako važno. Prije svega misle se na e, meso goveda, zato što proizvodnja e, goveđeg mesa ne prolazi isti put kao, e, kao janjetina. I mislim da treba imati u vidu te rizike. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, hvala gospođo ministrice. Dosta je već rečeno o mlijeku, ja želim još jednom naglasiti i možda reći par brojki, samo u Njemačkoj 2015. preko 3,5 milijardi eura je izgubljeno od prihoda za naše proizvođače mlijeka. To je sada novac koji nedostaje ruralnom prostoru. Ponavljam pitanje koje su već neki kolege postavili, jeste li spremni eh, poduprijeti uvjeti smanjenje e, količina koja se proizvode u Europi. I sad još jedno pitanje što se tiče održive poljoprivrede u budućnosti. Govorili ste o tome da će se radi i o e, gnojivima i o inovacijama na tom području. To me zanima kakve inovacije, na kakve inovacije tu mislite. E, možda imate sasvim druge ideje nego one koje meni padaju na pamet to bi me jako zanimalo. Hvala lijepa. Hvala, sljedeći Hvala lijepa, gospođo ministrice. Hvala vam što ste danas došli na naš sastanak. Ja se nadam da će vaše predsjedništvo biti veliki uspjeh, jer uspjeh za vas znači i uspjeh za nas. Mm, jako mi je drago što e, vidim da želite usvojiti konkretne mjere kako biste e, u e, osigurali poziciju poljoprivrednika u opskrbnom lancu poljoprivrednici to zaslužuju jer e, gube novac i to to, to su problemi koji ih doista teško pogađaju e, ja sam sa Azorskih otoka. To je rubna regija gdje se proizvodi 30% svog mlijeka koje proizvodi Portugal i e, mi smo doista ovisni o mljekarskoj industriji. Cijena je daleko od toga da pokriva troškove proizvodnje, to znači da naši proizvođači ne mogu preživjeti. Vrlo je važno da se sve naše europske poljoprivrednike zaštiti, a ne samo neke. Dakle, tu je potrebno više angažmana Europe. Ja se nadam da će prestojeće vijeće ministara e, se pozabaviti tim problemom. Hvala lijepa, gospodin Flanagan ima riječ. Hvala lijepa. Vaš posao očito nije samo predstavljati poljoprivrednike Slovačke, nego sve poljoprivrednike cijele Europske unije, odnosno onoga što je preostalo od toga nakon Brexita. Pitam se kojim ćete smjerom krenuti u pregovorima E, što se tiče pristupa e, britanskom tržištu za irske poljoprivrednike i obrnuto obzirom na to da je Irska u vrlo specifičnoj i teškoj poziciji mi ćemo sada imati kopnenu granicu e, sa zemljom koja je će biti izvan Europske unije. Pitam se da li će vaša pozicija biti da se treba zaštititi interese svih poljoprivrednika u Europskoj uniji, odnosno da li ćete uzeti u obzir i irske interese ili ćete e, biti e, mišljenja da oni koji izađu iz Europske unije trebaju biti kažnjeni kako to nitko drugi ne bi učinio. Ja se nadam da ćete biti solidarni prema e, irskim poljoprivrednicima. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Gospođo ministrice, smatram da ste odlično odabrali prioritete od suzbijanja nepoštene trgovačke prakse koja je rak rana europske poljoprivrede do brige o šumama, pa bih u tom segmentu vas upitala e, da li planirate i predložiti neku mjeru za vrednovanje opće korisnih funkcija šuma kao ponora ugljika i ublažavanja klimatskih promjena i ovom prilikom stvari koristim priliku da pozdravim predstavnike hrvatskog drvnog klastera koji su danas ovdje sa nama na ovoj sjednici koje također zanima odgovor na vaše pitanje. Također želim skrenuti pažnju, a svi su se tu već referirali, da kriza u poljoprivredi i elementarne nepogode koje su učestale uzimaju danak. Primjerice u travnju ove godine e, velika elementarna nepogoda mraz pogodila je Hrvatsku, Sloveniju, e, Mađarsku, Austriju, Rumunjsku, a štete se procjenjuju na jednu milijardu eura. Stradali su naši voćnjaci, vinogradi, naše šume. Zanima me smatrate li da bi zbog takvih nepredvidivih situacija koje se događaju od kriza, ruskog embarga primjerice do elementarnih nepogoda bilo dobro formirati krizni fond izvan poljoprivrednog proračuna kako bi se moglo pomoći poljoprivrednicima. Hvala lijepo. gospodine predsjedavajući. Dobrodošli ministrice, želim vam sve najbolje u vašem e, radu. E, Rekao bih nešto o temi jedinstvenog tržišta jer tu imamo mnogo problema. Svi znamo da je ruski embargo pogodio evropsko E, teško pogodio europske proizvođače. Mnogi poljoprivrednici koji su imali direktne trgovinske odnose sa Rusijom dobili su donekle kompenzaciju od Europske komisije što je dobro. Međutim, proizvodi tih e, poljoprivrednih proizvođača prelili su se u zemlje koje nisu do tada imale direktne trgovinske odnose sa Rusijom, a to je izazvalo mnogo problema. U Rumunskoj, na primjer, cijena mlijeka pala je na ispod 10 centi po litri, E, cijena e, mesa je pala na ispod 80 centi po kilogramu, to je istina, e, vjerujte mi. Dakle, cijene cijene su katastrofalno niske, na primjer cijena kilograma svinjetine 1,18 eura. E, me vaše mišljenje o tome i što ćete učiniti po tome. Gospodin Nikolson ima riječ. Hvala lijepa. E, želim e, podržati ovo što je rekao gospodin Danton. Mislim da je to doista vrlo ozbiljan e, problem. mislim da želim vam reći da vam želim svako dobro u, e, jer, poljoprivreda, evropska poljoprivreda doista treba vašu pomoć. A ako se ne varam, već su održani e, mnogi trijalozi u vezi sa ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom E, kako će vaše predsjedništvo pokušati e, ukloniti blokade koje e, su do sada usporile napredak u ovom dosjeu. Po mom mišljenju tu jednostavno nema napretka, tako da ja bih ja predložio da se to jednostavno E, zaboravi cijeli, taj dosje. A e, gospodinu Flanaganu želim reći Ujedinjena kraljevina još nije izašla iz Europske unije. Hvala lijepa, upravo ste. Gospodin Ferran ima riječ. Gospođo ministrice, e, ultraliberalizam je najveći problem Europe. Treba ukinuti sporazume o slobodnoj trgovini koja će oslabiti naše proizvođače. E, takvi sporazumi će omogućiti proizvodnju loše kvalitete, te će isto tako e, oštetiti, odnosno narušiti naše oznake kontrolnog e, podrijetla. Treba zaštititi našu europsku baštinu i identitet. Ti sporazumi svemu tome prijete imamo e, veliko e, bogatstvo, a to je zemlja. Mi smo nasljednici, nasljednici e, te baštine i trebamo je štititi. Ako to nećemo činiti, druge zemlje poput Ujedinjenog kraljevstva će tražiti da napuste brod, kao što je to napravila Ujedinjena kraljevina i to s razlogom. Da, to je nešto o čemu bismo mogli možda razgovarati. Gospođa Moj ima riječ. Uvažena ministrice, dragi kolege, Slovačko predsjedništvo je već krenulo s radom prilikom vodstva šestomjesečnog perioda koje će zasigurno biti puno izazova. E, tu su pregovori sa Kanadom i sa SAD-om i Kinom. Upravo kad je reč o tim e, sporazumima, moram podsjetiti predsjedništvo e, na jedan od prioriteta za koje ja smatram da su prioritet ovoga odbora. Tu ponajprije mislim na e, spis o kloniranju hrane. Ja sam suizvjestiteljica za taj izvještaj i parlament je već tu izdao svoje mišljenje. Ovdje se govori o zaštiti zdravlja i sigurnosti hrane naših građana, te zaštiti dobrobiti životinja i zbog toga treba što prije pokrenuti trijalog kako bi se nastavilo s ovom parlamentarnom inicijativom. Bio bi to vrlo važan signal novog predsjedništva da počne raditi na toj temi i da osigura da svi postupci se dovrše za vrijeme predsjedništva. Pozivam slovačko predsjedništvo da povede računa o ovim mojim zahtjevima i želim vam stvarno sve najbolje u vašem radu. Hvala vam. Hvala Gotovo 30 članova odbora uzelo je riječ i postavilo pitanja. Gospođo ministrice, sada riječ dajem vama. Samo bih vas htio podsjetiti da imate konferenciju za tisak, tako da nam je vrijeme ograničeno. Gospođo ministrice, imate riječ. Cijenjeni zastupnici, članovi odbora Agri, hvala lijepa na vašim mišljenjima, komentarima i pitanjima. Htjela bih sada pokušati odgovoriti na njih. Najčešća pitanja su se odnosila na situaciju na tržištu i krizu u sektoru mljekarstva E, pitanja gospodina De Castra, Kuzmina Rodrigueza i mnogih drugih. Situacija na tržištu je doista kritična e, kako ja nisam dugo ministrica e, oni sastanci na kojima sam ja sudjelovala mogu reći da smo na svim tim sastancima se bavili problemima na tržištu i nismo do sada iznašli prava rješenja, ali što dulje budemo neaktivni, više će poljoprivrednih proizvođača odustajati od proizvodnje, kao što ste već spomenuli. E, to je slučaj i u Slovačkoj, i u Francuskoj i u mnogim drugim zemljama. Dakle, problemi sa neravnotežom između ponude i potražnje e, uzrokovali su velike probleme. Sada se pripremamo za srpanski sastav sastanak e, e, vijeća na kojem se očekuje da ćemo usvojiti mnoge mjere. Osim toga, želimo nastaviti nadzirati situaciju i e, pratiti situaciju. U svakom slučaju u suradnji sa komisijom pripremamo zajednički sastanak e, radne skupine za mljekarstvo, taj sastanak planiramo za rujan i e, pripremamo izvješće o paketu mjera za sektor mljekarstva. Cilj je naravno naći nove mogućnosti za izvoz za europske proizvođače. To je jedan od instrumenata za rješavanje krize u tom sektoru. 16. rujna e, održat ćemo E, konferenciju na temu mljekarskog sektora gdje ćemo prezentirati dugoročna rješenja jer kriza u tom sektoru ne traži samo hitne mjere nego i dugoročne mjere kako bi se situacija stabilizirala i za e, budućnost. Pokušat ćemo e, uložiti najveće moguće napore kako bismo stabilizirali situaciju na tržištu i kako bismo omogućili da naši proizvođači imaju um, dobru poziciju u opskrbnom lancu odnosno da situacija bude pravedna i poštena e, i prema našim proizvođačima moramo osigurati e, odgovarajući životni standard za naše poljoprivrednike i moramo osigurati da i, budu, i mlade generacije ostanu u toj proizvodnji e, mljekarska proizvodnja je jedan od prioriteta slovačkog predsjedništva to jest popravljanje poboljšanje pozicije poljoprivrednih proizvođača u opskrbnom lancu. Što se tiče drugih e, tema koje ste spomenuli, na primjer e, što se tiče sektora proizvodnje voća i povrća. Mi smo svjesni da kriza nije pogodila samo mljekarski sektor nego i ove druge proizvođače, na primjer proizvođače voća i povrća. Mi tražimo rješenja i za taj sektor. Komisija je obećala da će se pozabaviti e, tim e, problemima i e, e, da će usvojiti neke mjere za intervencije na tržištu. E, naši Mi, mi mi smo mi dosta razgovaramo o tim o, mogućim rješenjima kojima bi se popravila pozicija proizvođača, poljoprivrednih proizvođača i nadamo se da ćemo e, uspjeti razriješiti te probleme u budućnosti. Dakle, radi se o tome da pozicija proizvođača u opskrbnom lancu E, bude poboljšana. To je jedan od najvažnijih prioriteta za slovačko predsjedništvo. Mi smo održali i konferenciju e, eksperata za to područje i rezultate te konferencije prezentirat ćemo ministrima na neformalnom e, sastanku od 11. do 13. rujna. Želim da ta tema, odnosno zaključci te konferencije se e, pridodaju e, rezultatima rada radne skupine. Ja se nadam da ćemo na kraju našeg predsjedništva moći usvojiti zaključke vijeća što se tiče e, te problematike. Jedan niz vas postavio pitanja u vezi sa međunarodnim sporazumima o slobodnoj trgovini. Naravno da E, poljoprivreda ima veliku važnost u kontekstu pregovora o tim sporazumima. Želim vam potvrditi da e, je ta tema uvijek kontroverzna i e, među ministrima se vode rasprave i diskusije o tome. Naravno da Europska unija je najveći izvoznik poljoprivrednih proizvoda na svijetu i još imamo e, potencijala za rast izvoz poljoprivrednih proizvoda može kompenzirati gubitke naših poljoprivrednika zbog e, krize na tržištu e, sporazumi sa zemljama Merkosura bit će predmet pozornosti vijeća i osigurat ćemo da su ti sporazumi uravnoteženi. Komisija ima jasan mandat i ima svoje e, crvene linije, dakle limite koji se ne smiju prijeći. Mi ulažemo napore kako bismo osigurali da e, poljoprivreda ne bude gubitnik e, zbog potpisivanja e, ovih sporazuma i da je zaštitimo osobito što se tiče nekih osjetljivih proizvoda. E, moramo naravno voditi računa o tome da su zemlje Merkosura vrlo konkurentne e, i da, ima, da e, imaju inter, svoje interese. Mi ne želimo da poljoprivreda bude žrtvovana kako bi se mm, ostvarile mogućnosti za neke druge sektore. E, neki od vas postavili su pitanja u vezi sa ukupnim e, zbrojem svih učinaka ovih sporazuma očekujemo da će se ta studija, da će komisija objaviti tu studiju u rujnu i sigurno će to biti tema e, razgovora na sastanku vijeća u listopadu. Još jedna zanimljiva tema koju ste spomenuli je Brexit. očito eh, da će i to biti tema razgovora, ali eh, Ujedinjena kraljevina je još uvijek punopravni član Ujedinjene kraljevine i dokle god je punopravni član ima sva prava i obveze i na taj način ćemo eh, tretirati Ujedinjenu kraljevinu i na vijeću. Još jedan prioritet i tema koja je spomenuta bila je šumarstvo. Gospođa Köstinger i drugi govorili su o području šumarstva, sektor šumarstva juče e, sam na jednom sastanku čula da se e, temom šumarstva ne bismo trebali baviti na ovom forumu, međutim mislim da bi Europska unija trebala biti globalni E, imati vodeću ulogu na globalnoj razini što se tiče šumarstva i mi želimo e, potvrditi vodeću ulogu Europske unije u tom sektoru na globalnoj razini. Šumarstvo je važno e, i u kontekstu borbe protiv klimatskih promjena i protiv emisija stakleničkih plinova E, slovačko predsjedništvo planira e, organizirati neke važne sastanke na tu temu naš e, glavni interes bit će u tome da pripremimo naše zajedničke pozicije koje će Europska unija zastupati na budućim međunarodnim sastancima Također želimo e, obratiti pozornost na upravljanje u šumama u Europskoj uniji. Naravno da E, pitanje održivosti i proizvodnje biomase u svrhu proizvodnje, energije je u tom kontekstu vrlo važno. Dakle, šume su e, multifunkcionalne i e, moramo za cilj imati održivo upravljanje šumama. Planiramo organizirati jedan događaj na posebna specijalan događaj na temu e, šumarstva i e, drva kao građevinskog materijala u, kontekstu e, zaključaka COP21 u Parizu. Ja ću vas pozvati na taj E, događaj. Još jedna zanimljiva tema koju ste spomenuli na koju moramo obratiti pozornost je zajednička poljoprivredna politika i njezino pojednostavljenje. Pojednostavljenje zajedničke poljoprivredne politike je tema koja je na dnevnom redu komisije vijeća već dvije godine i mi ćemo i dalje obraćati pozornost na tu temu, ali to nije tema koja je zanimljiva samo za komisiju i vijeće, nego je ta tema u prvom redu zanimljiva za poljoprivrednike jer previše birokracije im veže ruke i e, previše birokracije i administracije povećava troškove proizvodnje za naše poljoprivrednike i ima e, utjecaj i na razvoj cijena nakon e, provođenja reforme ZPP-a e, komisija je shvatila da e, novi zakonodavni okviri imaju i neke negativne učinke, e, odnosno da e, sada postoje ogromna administrativna opterećenja za naše poljoprivredne proizvođače. međutim vjerojatno još nismo u stanju procijeniti e, te učinke možda je za to još prerano u svakom slučaju e, svjesni smo da postoje poteškoće za naše poljoprivrednike u vezi s tim i mi ćemo e, promatrati odnosno surađivati sa komisijom u njezinim naporima da se postigne pojednostavljenje ZPP-a to uključuje i mjere ozeljenjavanja. Mi ne možemo nakon jedne godine primjene već e, e, proglasiti koji su pozitivni i negativni učinci, to je, za to je prerano, ali u svakom slučaju e, implementacija ozelenjivanja i e, bioraznolikost ostaju vrlo važni ciljevi. Naravno da postoje razlike između pojedinih zemalja članica što se tiče implementacije ovih e, politika svakako da još postoji prostor za poboljšanje što se tiče e, ozelenjivanja, ali kao što sam spomenula, mi ćemo surađivati sa komisijom u svim naporima da se mjere ozelenjivanja e, pojednostave. Još jedna važna tema gdje naši poljoprivrednici imaju velika očekivanja je ekološka poljoprivreda. Izvješće gospodina Hojzlinga na tu temu ja vas želim uvjeriti da će slovačko predsjedništvo nastaviti e, sa naporima koje e, i radom e, na tom dosjeu mislim da jest postignut napredak i mi ćemo u svakom slučaju nastojati postići daljnji napredak u ovom dosjeu. U ove fazi mi procjenjujemo dosadašnje rezultate trijaloga, svakako da je to osjetljivo dosje. Želim naglasiti da je to međutim i vrlo, taj dosje i vrlo tehničke prirode i da moramo vrlo pažljivo analizirati E, sve što radimo na tom području kako bismo postigli poboljšanje za cijeli taj sektor. Dakle, ćemo sveobuhvatnu analizu onoga što je do sada postignuto kako bismo razjasnili koje korake treba poduzeti u budućnosti. I spremni smo nastaviti sa suradnjom. Naš je cilj dovršiti rad na ovom dosjeu. Također e, će smo održali nekoliko sastanaka do sada u vrlo prijateljskoj atmosferi i ja se nadam da će se e, suradnja nastaviti u e, takvoj atmosferi da ćemo postići pozitivne rezultate. Evo, nadam se da sam uspjela odgovoriti na sva pitanja. Nadam se da sam uspjela reagirati na sve što ste e, rekli. Dopustite mi da izrazim također nadu da ćemo uspjeti postići rezultate i da ćemo pojednostaviti e, život e, našim poljoprivrednim proizvođačima. Hvala gospođo ministrice, hvala vam na sudjelovanju i hvala što ste zatrvali općeniti smjer djelovanja slovačkog predsjedništva. Moram reći da je ovo bio vrlo ugodan sastanak. Hvala što ste sastali sa svim članovima odbora i uvjeren sam da ćemo biti u stanju dobro surađivati s vama tijekom cijelog slovačkog predsjedavanja. Biće to teško predsjedništvo, ali često se takva predsjedništva zapravo čine i dosta zanimljivima. Uvjeren sam da ćete vi i cijeli slovački tim da ćete ipak uživati u predstojećim ljetnim praznicima. E, nadam se da ćete unatoč napornom radu ipak skupiti neko vrijeme za ljetni odmor. Imamo jako dobre kontakte s vama i s vašim timom. E, to se već pokazalo i nadamo se da će tako se i stvari nastaviti. Znam da sada imate tiskovnu konferenciju i htio bih e, zamoliti gospodina Andrijova koji je potpredsjednik odbora da preuzme predsjedavanje budući da ja moram ići na tu e, tiskovnu konferenciju.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 les Pozivam zastupnike da se vrate na svoje mjesta. Mislim da možemo nastaviti, kako bismo mogli nastaviti sa sastankom. I, Prije svega pozivam francusku ekipu u dnu prostorije da se vrate na svoje mjesta. Très bien. Je Predlažem da prijeđemo na petu točku dnevnog reda, a ona se odnosi na predstavljanje studije e, odjela za politike o programima za e, ruralni razvoj u razdoblju od 2015. do 2020. godine. Mi smo naručili tu studiju o tim programima. A cilj je da se istraže postignuća država članica u e, pogledu ruralnog razvoja tijekom ovog razdoblja. I isto tako, cilj je da se istraže postignuća koja se mogu ostvariti u sljedećem razdoblju, te da se istraži budućnost EPP-a. E, htio, bih e, pozdraviti gospođu e, Dwyer koja radi na sveučilištu u Gloucestershire te gospodina Francesca Mantina koji radi u Centru za poljoprivredne istraživanje u Italiji. Imaćete 20 minuta zajedno, trebate podijeliti to vrijeme, to je Mm, znamo da je to malo kratko e, vrijeme, ali željeli bismo ostaviti još 40 minuta za parlamentarnu raspravu. Isto tako će nakon vašeg izlaganja komisija ako bude htjela, e, ako bude htjela izraziti svoje mišljenje. Pozdravim gospodina Dolonga iz komisije. E, hvala što ste došli. Evo, da više ne duljim, dajem riječ gospođi Dwyer. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući i dobro jutro svima. Hvala što ste mi dali priliku da dođem predstaviti vam danas ovo izvješće. Ovo je inicijalni pogled na odluke država članica i pojedinih regija unutar država članica vezano uz novu politiku ruralnog razvoja e, do 2020. godine. Struktura prezentacije je sljedeća. Najprije ću predstaviti ukratko kontekst i pristup studiji, zatim ćemo e, analizirati glavne nalaze. Važno je razmotriti kako su se promijenile uredbe i okvir kako bismo bolje razumjeli neke obrazce koje smo uočili tijekom analize nove, novih programa za ruralni razvoj. Isto tako želimo analizirati odluke koje su donesene te e, ono što je dovelo do tih e, e, odluka. Isto tako smo napravili usporedbu za plan provedbe tih programa i plan troškova kako bismo usporedili sadašnje planove s onim što je do sad napravljeno. Isto tako smo analizirali razloge za koje mislimo da su doveli do ovih promjena. Dobro. Idemo dalje. Cilj studije koji je zacrtao odbor Agri bio je da se napravi komparativna ocjena donesenih odluka. Dakle, e, naglasak se stavlja na odluke, odnosno izbor. Dakle, e, htjeli smo vidjeti zašto su države članice i regije odlučile e, kao prioritet uzeti određene ciljeve, a ne neke druge. te da se vidi koje su se poruke mogle, pouke mogli izvući iz prethodnih razdoblja i htjeli smo vidjeti mogu li se određene odluke i razlozi mogu povezati sa odlukama koje se vezuju uz sljedeće programsko razdoblje do 2020. godine. Htjela bih reći da je to timski rad bio e, pod vodstvom Ujedinjenog kraljevstva, ali smo imali i partnere u Italiji. Doktor Mantino je s nama tu, zatim je tu bio i jedan njemački institut koji ima jako puno iskustva s njemačkim regionalnim pristupom regionalnom, odnosno ruralnom razdoblju. Zatim naši kolege iz INRE u Francuskoj, e, a isto tako smo konsultirali kolege u Španjolskoj. Napravili smo analizu e, proračunskih sredstava dodijeljenih za tu svrhu, ali i partnerskih sporazuma E, putem koji su države članice morale razmotriti koherentnost između između sredstava dodijeljenih okviru ovog fonda i ostalih fondova, kohezijskog e, i drugih. Dakle, gledali smo na koji način su se planirali troškovi u prošlom i budućem razdoblju i analizirali smo svih 28 države članica i posebno detaljno smo analizirali države članice gdje ima puno programa na regionalnoj razini kako bismo vidjeli u kojoj mjeri se obrazci na europskoj razini vide i na regionalnoj razini. Isto tako smo, tražili kvalitativne informacije od stručnjaka s kojima smo dugo godina surađivali u svim državama članicama Europske unije kako bismo čuli E, od njih e, koji su glavni pokretači i razlozi za promjene, te koji su bili prioriteti, bojazni i ciljevi koji su bili u podlozi novih programa. Ako držimo da je politički, e, ako razmotrimo politički okvir i ako vidimo kakva je potpora za novu politiku, moramo, vidjeti, moramo zaključiti da se ne radi o radikalnoj promjeni, već više o evoluciji. I isto tako vidjeli smo da se sada ne radi samo o ruralnom razvoju u okviru ZPP-a, već se radi o razmatranju tog programa u širem okviru, dakle uključeni su i neki drugi instrumenti, a to u prethodnom programskom razdoblju nije bilo toliko naglašeno. Isto tako došlo je do e, pomaka sa e, tri glavne osovine politike ruralnog razvoja na, dakle sada je težište bačeno na šest glavnih prioriteta. E, države članice trebaju više razmišljati o potrebama te kako ih zadovoljiti s obzirom na ove prioritete. E, politički kontekst za osmišljavanje novih programa je bio dosta e, težak zato što je zbog ekonomske e, krize trebalo smanjiti sredstva, smanjena su sredstva za ruralni razvoj, ali tijekom pregovora omogućeno je državama članicama da odaberu različite reakcije na ovakvo stanje. Analizirali smo na koji način su inici, inicijalna sredstva dodijeljena za ruralni razvoj sanjena. E, budući da su država, države članice mogle e, prebacivati sredstva e, iz stupa 1 u drugi stup, s obzirom na njihove odabire u pogledu sufinanciranja i u pogledu dodatnog nacionalnog financiranja, sve ukupni efekt je takav e, da su prog, da je iznos za e, program ruralnog razvoja malo više, malo e, viši nego u prethodnom programskom razdoblju. Međutim, ipak je došlo do značajnih razlika među državama članicama. U nekim državama članicama došlo je do povećanja, a u nekima do smanjenja iznosa za te programe. Kada pogledamo zemlje gdje je došlo do značaj, u kojima je došlo do značajnih proračunskih rezova, onda je to naravno utjecalo i na programiranje. Taj program, taj, taj proces je bio puno e, fokusiraniji e, a obratna situacija je bila s onima gdje je došlo do povećanja. Kad razmišljamo o novim elementima uredbe, e, veći naglasak stavljen je na suradnju, na pokušaj da se e, uspostave kolaborativni programi i projekti koji bi možda imali e, veći učinak nego ovi prethodni. Isto tako stavljen je značajni naglasak na inovacije i na europsko inovacijsko partnerstvo s ciljem poticanja poljoprivrednika da bliže surađuju s istraživačkim institucijama te da teže e, otpornijem i održivijem sektoru budućnosti. Neke mjere su otklonjene. Primjerice, e, stara mjera privremenog odlaska u mirovinu. A posebne mjere uvedene su u e, prethodnom razdoblju kako bi pomogle novim članicama koje su pridruže, koje su ušle u Uniju 2004. i 2007. Dakle, te mjere su sada otklonjene jer su ispunile svoju svrhu. Treba reći i da sam okvir omogućuje puno veću fleksibilnost državama članicama u strateškom reagiranju na svoje prioritete i potrebe. Treba reći da mehanizmi odnosno instrumenti za fleksibilnost su bili puno kompliciraniji. Na to ću se kasnije vratiti tijekom prezentacije jer je to dosta utjecalo na donesene odluke. Kad je riječ o promjenama u samim sredstvima, odnosno resursima, na ovom slajdu možete vidjeti e, ključne promjene iz prethodnog na sadašnje razdoblje. Prije svega u smislu e, sredstava predviđenih za prvi, odnosno drugi stup. U nekim državama članicama možete vidjeti da je došlo do povećanja proračuna za ruralni razvoj. Istovremeno e, došlo do promjena vezanih uz izravna e, plaćanja vezano uz prvi stup. To je jedna od većih promjena. Došlo je do povećanja u oba stupa u nekim zemljama, u nekim drugim zemljama je došlo samo do povećanja e, vezanom uz izravna plaćanja ili samo u drugom stupu koji se odnosi na ruralni razvoj. Sve te razlike dosta su bitne za, zacrtavanje konteksta koje analiziramo. Treba reći da e, troškovi nisu bili ravnomjerno raspoređeni od početka i kada e, uspoređujemo relativni intenzitet troškova s obzirom na površinu, e, odnosno površinu zemljišta u pojedinim zemljama, E, možete vidjeti na ovim e, zemljevidima da, su da postoje različiti obrazci e, potrošnje i to je nešto što je vrlo često povezano s povijesnim razdobljima. Postoje političke bojazni koje su prevladavale u vrijeme kada su se zemlje pridruživale Uniji, koje su sada nestale nakon određenog razdoblja i svaki puta kada su se programi obnavljali, te bojazni, odnosno te dvojbe su se rješavale na drugačiji način. E, na europskoj razini zacrtano je šest strateških prioriteta, samo pet od njih e, imaju predviđene e, alokacije a post, dakle edukacija, savjetovanje i sensibilizacija je nešto e, što nije pred, za što nije predviđen, nisu predviđena posebna sredstva, već se može, odnosno predviđeno da se financira iz drugih sredstava. Kad je riječ od ovih drugih pet strateških e, e, prioriteta, za njih su predviđena sredstva. Isto tako postoje e, obrasci diferencijacije ovisno o dijelu Europe. Da pojednostavnim stvari. Kad pogledamo sjever i zapad, Ujedinjeno kraljevstvo, Irska i skandinavske zemlje, e, značajno težište stavljeno je za e, okoliš. Dakle, to je značajan strateški prioritet, ali recimo u Bugarskoj, Bugarskoj i Rumunjskoj kao i u istočnom i sjevernom dijelu Njemačke značajan naglasak stavljen je na širi, na ruralni razvoj u širem smislu, ali i na socijalne probleme i društvenu isključenost. U nekim zemljama je e, naglasak stavljen na konkurentnost u poljoprivrednom sektoru, prije svega je to slučaj u Poljskoj i u nekim e, e, baltičkim zemljama, ali i u Portugalu i nekim drugim zemljama. Druga dva prioriteta, primjerice, e, poljoprivreda otporna na klimu, te prioritet broj 3 koji se je usredotočen na e, lance prehrane, se, su se manje koristili u državama članicama. Ali ovaj cilj koji se odnosi na klimu je dosta naglašen na jugu Europe i to s razlogom, dakle u Španjolskoj, Portugalu, na Malti, na velik dio mjera otpada na taj prioritet. A upravljanje prehrambenim lancem i upravljanje rizicima je nešto na što je stavljen naglasak prije svega u Italiji. To je nešto čime se oni bave doista dug niz godina i za njih je to vrlo važno područje na regionalnoj razini, kad pogledamo zemlje s puno regionalnih e, programa, e, tu postoje slični obrazci. E, Njemački institut je razvio ovu metodu i tu smo gledali koja je svrha prioriteta u regionalnom kontekstu. I tu postoje različiti E, obrazci diferencijacije. Recimo na jugu Njemačke naglasak je stavljen na okoliš, a e, u sjeveru se puno više, na sjeveru se puno više e, naglasak stavlja na ruralni razvoj. Dakle, postoji vrlo različita i ekonomska situacija u ovim ruralnim područjima. Kad pogledamo odabir mjera u novim mjerama, vrlo je jasno da se države članice više usredotočuju na manji broj mjera, znači više sredstava na manji broj mjera. I to je rezultat e, promjene politike iz prethodnog razdoblja. Dakle, odlučili su se usredotočiti na manji broj važnijih mjera. Ovaj graf pokazuje stanje u svim državama članicama, odnosno e, kakvo je stanje s mjerama. Tradicionalne investicije uglavnom su se odnosile na konkurentnost Eh, poljoprivrednog sektora, pokazalo se da, da je na tu mjeru potrošeno najviše sredstava. Kad je riječ o okolišnim ciljevima, područja eh, koja imaju prirodna ograničenja su najviše trošila na to, eh, a isto tako su se dosta trošilo i na klimatske promjene odnosno na poljoprivredu koja je otporna eh, na poljoprivredne promjene, klimatske promjene. I to su tri mjere na koje je utrošeno najviše sredstava i to je nešto što smo analizirali na razini svih 28 članica kao što je bio slučaj sa strateškim prioritetima. Kad pogledamo kako su se lokacije mijenjale u odnosu na prošlo i novo programsko razdoblje, htjela bih reći da ove tri glavne mjere E, su u oba razdoblja mjerna koje se najviše troši. Međutim, ipak je došlo do smanjenja potrošnje sredstava na te mjere s obzirom na proračunske rezove. Međutim, došlo je do smanjenja ulaganja u područje šumarstva, kao i u neke mjere koja su promicarale e, ruralni razvoj u širem smislu. Suprotno tome, došlo je do značajnog porasta e, sredstava E, posvećenih lideru. To je zato što su nove države članice morale trošiti 5% na lider, a dok u prošlom razdoblju taj postotak bio 3%. Taj se postotak za stare članice nije mijenjao. Zatim druge mjere, e, upravljanje rizicima, e, to je prije bilo dio prvog stupa. Zatim e, suradnja, to je mjera 16 e, koja nudi puno opcija i dosta se promicala u okviru novog okvira e, je dosta dobro prihvaćena. Analizirali smo promjene, odnosno razlike između novog i starog programskog razdoblja i htjeli smo vidjeti kako na razini država članica su te mjere se pokazale značajnima, odnosno je li došlo do velikih promjena ili ne. Evo na ovoj tablici se e, ukratko, odnosno pobliže pokazuje e, dosljedno gdje je došlo do dosljednosti, odnosno nije došlo do velikih promjena između starog i novog razvoja gdje ih je bilo. E, ružičasto bojom označene su stvari gdje nije došlo do velikih promjena, zelene kockice E, pokazuju zemlje koje su e, uvele promjene prije svega u pogledu okolišnih mjera, a narančastim kockicama pokazane su zemlje koje su išle u suprotnom smjeru, koje su utrošile manje na okolišne mjera, više na, na mjere ruralnog razvoja u širem smislu. E, vidite da je ipak došlo do određenih promjena i da je ipak malo više naglaska stavljeno na okoliš nego prije. Kad pogledamo regionalnu razinu u zemljama gdje ima puno regionalnih programa, evo ovo je dakle slična tablica koja pokazuje talijanske regije, to možete vidjeti e, ružičaste e, kockice pokazuju e, regije gdje nije došlo do bitnih promjena, a isto tako vidite e, regije gdje, su, gdje je došlo do promjene prioriteta. Prije svega veći broj regija gdje je nagla, veći naglasak stavljen na okolišne mjere. programi regionalnog e, razvoja u pojedinim regijama su mm, negdje isti, a negdje drugačiji u odnosu na europsku razinu. Imali smo raspravu o tome zbog čega je došlo do e, nekih od tih promjena. Vidjeli smo da je i u Italiji i u Njemačkoj da kada regije imaju konkretnu potrebu za ekonomskim rastom i smanjenjem nezaposlenosti. Strategija se svodila na e, široko investiranje u ruralno gospodarstvo. Za razliku od e, regija s velikim ekonomskim problemima, oni su e, zapravo naglasak stavili na ulaganje u poljoprivredu u širem smislu. Isto tako treba vidjeti da e, je došlo do kombinacije između kompleksnosti e, propisa i e, shvaćanja pojedinih država da da stvari treba raditi na drugačiji način. U Njemačkoj, Njemački institut nam je objasnio da sada odlučeno je dakle da se putem europskog e, okvira ne mogu neke stvari riješiti zato što je taj okvir previše opterećujući, prekompleksan i odlučeno je da se neke stvari rješavaju na, na nacionalnoj razini. S druge strane, u Francuskoj gdje postoji više resursa, odlučeno je da se ta sredstva, resursi ulože u programe, da se poviše stope, povise stope sufinanciranja. U Italiji zanimljivo je vidjeti na koji način su neke sjeverne talijanske regije e, uvele inovacije. Ranije sam govorila o strateškim prioritetima i rekla sam da u Italiji je prioritet stavljen na mjere koje se odnose na prehrambeni lanac, a isto tako koriste i neke nove mjere suradnje koje su dosta inovativne i zanimljive. Isto tako smo pogledali e, u pogledali u kojoj mjeri na europskoj razini resursi ne odgovaraju, ne prate relativne e, potrebe. Dakle, ovo je na aktivnost koju smo proveli. Najjača veza je ona koju smo pronašli između prioriteta država članica i pokazatelja na Eh, europskoj razini relativnih eh, potreba. Evo to je ovaj prikaz. Oni koji su izloženi eh, siromaštvu ili socijalnoj isključenosti, dakle to smo stavili u odnos s programima kojima je dan prioritet. I to pritom mislim na ruralni razvoj u širem smislu i borbu protiv socijalne isključenosti. I tu se može napraviti veza između E, država koje su u najvećoj potrebi u ovom smislu. One su stavile prioritet na ove mjere. I i napravili smo ovu aktivnost kako bismo vidjeli da li je ta veza, postojanje te mjere dosta, odnosno te veze dovoljno utemeljena. I možemo vidjeti relativnu važnost zaštićenih područja iz okolišne perspektive te okolišne okolišnih prioriteta i tu se čini da što više zaštićenih područja imate, to manje trošite na okoliš. Možda je to i racionalno, to vjerojatno ovisi na način na koji e, ostvarate zaštitu. A ako pogledate odnose između konkurentnosti i mjera za relativnu konkurentnost na europskoj razini, tu nismo pronašli nikakve veze, tako da izgleda da ostale stvari utječu na raspodjelu sredstava e, prema poljoprivrednoj konkurentnosti, a ne pregled e, relativnih potreba. Možda je potencijal jednako važan kao i potreba u tom kontekstu. I nekoliko slajdova kao zaključak. Pozivam vas da ako imate vremena da pročitate zaključke u izvještaju, tamo su oni mnogo detaljnije navedeni i naći ćete i sva potrebna e, obrazloženja. Odgovor na novi okvir, na nove uredbe i na nove razdoblje programiranja je, bilo je bio vrlo oprezan. Izgleda da svi govore da ćemo nastaviti prema obrazcima koje smo e, već definirali. Ako pogledamo obrazce, e, kada je riječ o mjerama, Očito je da je došlo do konsolidacije i da se više sredstava fokusira na manje mjera. Osim toga, očito je da se zajednička poljoprivredna politika i njezina sredstva koriste sve manje za ruralni razvoj izvan same poljoprivrede. Stoga je lider zapravo jedini instrument koji promiče e, razvoj a ostali se resursi više okreću prema e, poljoprivredi i prema zaštiti okoliša. Nova uredba komisije je e, ponudila jako velik broj novih e, instrumenata Europske unije, upravljanje rizikom, zatim provedba podprograma ako ste željeli ciljati određena područja sa određenim pristupima. Zatim bila je tu mogućnost da po prvi puta koristite financijske instrumente. No, između svih svog tog izbora izgleda da ih je tek nekoliko bilo popularno među vlastima koje su birale programa. Jedina mjera suradnje je bila izuzeće i ta je stvarno iskorištena na različite načine u brojnim zemljama članicama i tu smo pripremili analizu u izvještaju. Upravljanje rizikom se recimo nije koristilo, tematski su programi nisu odabrani zato što se na njih gledalo kao ono još jednu razinu birokracije, a ovo je već vrlo kompliciran dio programiranja. I na kraju krajeva bili su to instrumenti koji nisu bili pretjerano korisni. Kada smo sa predstavnicima zemalja članica razgovarali o ključnim instrumentima i pokretačima, imali smo osjećaj da je ipak nešto naučeno od proteklog programskog razdoblja, što je dobro potrošeno, što je jednostavno za upravljati, što je komplicirano. Isto tako osjetili su se učinci gospodarske krize i kao što je jedan od prethodnih govornika rekao, um, vremenske nepogode koje možda nisu, zapravo koje su vjerojatno povezane sa klimatskim promjenama i koje bi trebale e, se voditi, o kojima bi se trebalo voditi računa kad je riječ o definiranju prioriteta za budućnost. Zatim, programi su se morali, analizirali smo programe i gledali na koji način e, programi pružaju odgovor na okolišne prioritete a određeni lobiji u nekim zemljama članicama su proglašeni kao vrlo utjecajni. Tako da postoje sve veći dokazi koordinacije i financiranja između zajedničke poljoprivredne politike i ostalih i postoje vrlo zanimljive i inovativne mjere u posebnim područjima i tu bismo istaknuli e, mjeru 16 ili suradnju no, vrlo je rano u ovoj fazi već donositi zaključke, to, moramo, to ćemo moći učiniti tek za jedno dvije do tri godine kada ćemo vidjeti što je inovacija donijela na terenu. No, rad na e, prehrambenom lancu je također interesantan, možemo vidjeti što talijanske regije rade po tom pitanju. No, sve u svemu moja glavna briga jest da je komisija u ovoj uredbi pokušala stvoriti nešto što se može bolje prilagoditi lokalnim uvjetima te e, promiče učinkovitije korištenje resursa. No istovremeno komisija stvorila okvir koji je vrlo složen i kad je riječ o pripremi programa i kad je riječ o njihovoj naknadnoj provedbi, e, praćenju i izvještavanju. Mene brine da ako to bude znatno utjecalo na osmišljavanje i provedbu programa, da će to zapravo postati nešto što će negativno utjecati na ostvarivanje napretka sa svim mojim programima. Stoga mislim da ako upravljačka tijela budu E, imala priliku preusmjeriti sredstva u ona područja u kojima je potrošnja jednostavnija, da će to učiniti umjesto da orijentiraju sredstva tamo gdje su najpotrebnija. Osim toga postoje trendovi, e, zemlje imaju mnogo manje proračune za izravna plaćanja. To je trend koji se događa i u politici ruralnog razvoja kako bi se na neki način e, nadoknadilo sve ono što nije učinjeno ako odbor razmišlja o tome e, na što bi trebalo koncentrirati sljedeći krug reformi, moram reći da je dosadašnja rasprava o pojednostavljenju e, se vrlo koncentrirala na mm, stup broj 1 i na mjere ozelenjavanja. No, ja smatram da bismo trebali pojednostavniti okvir. Ako zemljama članicama ne bude jednostavnije da budu kreativne i ambicioznije u onome što rade kako bi ispunile svoje lokalne i regionalne potrebe, bojim se da im onda činimo medveđu uslugu. Kad je riječ o e, zajedničkoj poljoprivrednoj politici i održivom ruralnom razvoju. Hvala vam. Hvala vam na ovoj prezentaciji izvješća. Sada ćemo započeti s raspravom. Gospođa Petir je Hvala gospodine predsjedniče. Pa ja bih ustvari e, molila mišljenje vaših stručnjaka obzirom da imaju detaljne analize. Znamo da je Hrvatska nova država članica i da ustvari e, nije do sad e, iskoristila e, gotovo ništa iz Fonda za ruralni razvoj e, novca onog što je namijenjeno. Naime, imali smo i određeni problem da je bivši ministar poljoprivrede e, raspisao natječaj za mjeru 4.1.1 u kojoj se utvrdilo da se pogodovalo tvrtkama kćerima odnosno vezanim društvima i taj novac nije podijeljen. U međuvremenu je došlo do promjene e, vlade e, i novi ministar nije poništio taj natječaj, e, tako da je sad situacija da je novac gotovo 500 milijuna kuna blokiran i da ga nisu dobila poljoprivredna obiteljska gospodarstva i da oni ne znaju rješenje kako izaći iz te krize. Pa što bi bio vaš savjet? Da li natječaj za koji se utvrdilo da je imao neprimjerena pravila treba poništiti da li treba e, samo izuzeti one tvrtke za koje se utvrdilo da su problematične, a to je potvrdila Europska komisija e, u svom e, nadzoru ili vi tu vidite neko treće rješenje i u kom vremenu mi taj novac moramo potrošiti da ga ne bi izgubili. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeći gospodin Bogović za studiju. Hvala vam. Puno vam hvala na ovoj studiji koja nam e, jasno pokazuje što se zapravo događa u Europi i što svaka zemlja članica očekuje tih programa. Ja imam samo jedno pitanje. Danas smo već čuli e, prioritete slovačkog predsjedništva i jedna od glavnih točaka o kojima smo jako puno govorili u proteklo vrijeme, posebice ovdje u parlamentu, odnosi se na situacije poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na nepoštene trgovačke, to jest prakse na tržištu. Osim toga govori se i o procjeni rizika, o klimatskim promjenama te o teškim mjerama na tržištu. Mene zanima vaše mišljenje. U ovakvim programima razvoja jesu li ovi elementi uvršteni? Naravno, jasno mi je da je prvi stup najvažniji, no i od vas smo čuli da je najvažnije, posebite recimo u talijanskim regijama, vidjeti na koji način su organizirani ti lanci na koji su način cijeli ti lanci e, organizirani kako bi odgovorili na rizike koji postoje? Jer se to onda odražava na tržište, ali isto tako treba vidjeti na koji način se organiziraju poljoprivrednici, ali i cijeli poljoprivredno-prehrambeni lanci. Trebalo bi osnažiti e, suradnju među svim tim akterima kako bi se bolje upravljalo rizicima i u prvom stupu. Da li vi mislite da to tako mora biti? Hvala. Imamo još e, pet e, javljanja za riječ. Nećemo ograničiti vrijeme, ali... Znači, još se petero zastupnika javilo za riječ. Nećemo ograničiti vrijeme izlaganja, ali vas molim za konciznost. Zato što e, trebamo završiti ovaj dio sastanka do 11.30. Gospodine Agno, izvolite. Molim mikrofon. Oprostite, nisam planirao niti govoriti, ali na kraju ipak imam dva pitanja. Oba pitanja se tiču klime i zanima me možete li nam samo malo bolje objasniti dvije rečenice. Prvo, poljoprivreda otporna na klimatske promjene. Bih li ja to prepoznao da to vidim? Što je to? Kakav se novac daje u to područje? Kako bih ja morao promijeniti svoje gospodarstvo? Ne bih li dobio novac iz Europske unije i postao otporan na klimatske promjene? a zatim ta riječ se pojavila u još jednoj rečenici. Pomoć za poljoprivredu i okoliš u borbi protiv klimatskih promjena. Što je to pobogu? Merci, monsieur Agnew. La parole monsieur Di Castro. Gospodin De Castro je sljedeći. grazie. Hvala vam, gospodine eh, predsjedavajući. Kao prvo, čestitam vam na ovoj vrlo zanimljivoj studiji. Otvorili ste čitav niz vrlo interesantnih e, područja i dali pojašnjenja. Jedna od stvari koje ste rekli jest koncentracija mjera. Dakle, malo mjera, ali važne mjere. E sada, ako je to pravi smjer, o mjerama koje su definirane europskim kriterijima, ako imamo recimo e, neke zemlje koje imaju jako puno mjera, ne bi li to bilo bolje koncentrirati u nacionalne mjere? Zar ne bi bilo bolje da recimo napravimo jednu mjeru koja će biti jednaka za sve i to za cijelu državu, a ne da bude podijeljena po velikom broju regija. Hvala, gospodin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 prioritet, međutim e, iznenadilo me što su tu sredstva smanjena, odnosno e, uviđam da nismo tu na istoj liniji, dakle tu se e, tu dolazi do jednog dispariteta u Europi. Ukupno sredstva za dakle postoje velike razlike između zemalja članica i da li molio bih vas da mi objasnite da, da li se tu može malo više diferencirati e, kako se usmjeravaju ta sredstva i e, kojeg opsega su ta povećanja i da li smatrate da postoji neki instrument koji bi trebalo pojačati integrirani e, pristup u nekim zemljama članicama možete li to malo diferencirati na primjer možete li nam reći nešto o nekim inicijativama što se tiče stavljanja na tržište e, da li postoje stvari koje se e, događaju u nekim zemljama članicama dobre prakse koje bi se mogle primijeniti i u drugim zemljama članicama Gospođa Aguilera je sljedeća. Hvala vam. Čestitam vam na ovoj studiji. Mislim da je studija vrlo interesantna za programe ruralnog razvoja. Ja sam vam htjela postaviti jedno vrlo konkretno pitanje o dva aspekta koja smatram ključnima. I zanima me kako je to utjecalo na mjere e, regionalnog razvoja. E, jeste li e, uračunali uključivanje mladih u taj sektor i e, mjera koja se odnosi na koncentraciju ponuda. Dakle, oba aspekta, mladi i koncentracija ponuda, su dvije vrlo važna, dva vrlo važna pitanja i dvije vrlo važna izazova. I htjela bih čuti od vas, jeste li u programima ruralnog razvoja vodili računa o tome? Gospodin Flanagan. Hvala vam. Povjerenik Hogan govori o pojednostavljenju, a njegov popis prioriteta, tu je prvi stup. A meni je to čudno zato što u mojoj zemlji morate biti e, Einstein i oženjeni za njegovog inteligentnog susjeda da biste shvatili kako to funkcionira. Zašto mi sada radimo na pojednostavljenju onog stupa koji nije toliko kompliciran prije nego što uh, pojednostavljamo onaj stup koji je stvarno jako kompliciran? Hvala. Prije nego što zatražim eh, komisiji eh, da intervenira i vama dam priliku e, da odgovorite. Prije svega bih htio osobno reći da bih vam htio zahvaliti na e, velikom trudu koje ste uložili, a isto tako e, mislite li da pristup koji sadrži više fondova, da li je uveden, odnosno unesen u programe ruralnog razvoja i isto tako da li taj pristup bi se mogao dodatno osnažiti. E, I jel se e, može dovršiti drugi stup bez da se sruši prvi stup i ne mislite li da je potrebno na neki način e, preraspodjel, odnosno transfer? Jer čini mi se da neki odabiri nisu baš do kraja finalizirani jer postoji isto tako e, miks između e, mjera ruralnog razvoja koje zapravo e, mogu proizlaziti iz prvog stupa. Sada predajem riječ gospodinu Langovu ako želi nešto reći o ovom izvješću. Hvala. Evo vrlo kratko. Prvo želim e, istaknuti koliko smo zainteresirani za ovu studiju. Vrlo ste detaljno pripremili i priznajemo da ste odradili vrlo dobar posao koji na odličan način nadopunjuje ono što smo i mi napravili e, sa ante evaluacijom. Druga stvar koju sam htio reći jest jako smo zadovoljni činjenicom da ste E, istaknuli veliki interes za inicijativu LIDER te za novu mjeru koja se odnosi na suradnju. Dakle, to su sve e, mjere koje se odnose na razvoj europskog partnerstva za partnerstvo. Druga stvar, drago mi je da je programiranje bolje pripremljeno kad je riječ o dosljednosti regionalnih programa i to je očito i e, nešto što moramo zahvaliti regijama i zemljama članicama. I na kraju bih se još osvrnuo na jednu točku koja je istaknuta kao negativna točka, a da još uvijek nemamo potpuno korištenje instrumenata financijskog inženjeringa. Moram vas podsjetiti da mi jako puno e, radimo sa skupinom BEI, kako bismo u zemljama članicama i regijama promovirali ove financijske instrumente u koje mi stvarno vjerujemo. Surađujemo sa brojnim regijama u Italiji kako bismo razvili instrument koji bi se mogao koristiti u više regija i koji bi e, doista poljoprivrednici, e, poljoprivrednicima ponudio mnogo bolje uvjete kreditiranja. Što se tiče pojednostavljenja drugog stupa, E, to je jedan od prioriteta našeg povjerenika i stvarno radimo na konkretnim prijedlozima za pojednostavljenje. A radili smo isto jako puno na tome da pokušamo orijentirati zemlje članice i regije na jednostavniju provedbu sa transparentnijim mjerama, važnijim mjerama, koje će kao prvo olakšati život krajnjim korisnicima i nastavit ćemo raditi e, na, svim tim područjima uz velike napore. Hvala vam, predsjedniče. Hvala gospodine Lango. E, samo jedna prijelazna e, napomena. volio bih da napravimo analizu, odnosno analizu tranzicije planova troškovima. Dakle, mislim da bismo trebali olakšati razumijevanje e, tog pitanja u svim državama članicama i na razini regionalnih vlasti koji upravljaju tim programima na nacionalnoj i podnacionalnoj razini. Sada vam želim dati riječ kako biste odgovorili na e, ova pitanja i zahvaljujem još jednom na kvalitetno određenom poslu. Hvala lijepa. E, hvala vam na vrlo zanimljivim pitanjima. Predlažem da najprije kolegi Francesku Mantinu prepustim riječ kako bi on odgovorio na pitanja koja se odnose na opskrbni lanac i iskuste iz Italije, a potom ću se ja nadovezati. Ehm, grazie. Hvala vam. Kao što je rečeno u prezentaciji studije, jedna od ključnih točaka bila je bio je fokus na pojednostavljenje. Tu smo se u Italiji dosta koncentrirali na tu temu zato što u Italiji imamo jednu drugu tradiciju u planiranju planova za ruralni razvoj u poljoprivredno prehrambenim lancima. Taj je instrument vrlo interesantan zbog toga što može dati odgovore na neke od pitanja koja su postavljena i danas. Pogotovo pitanja koja se odnose na ponovnu uspostavu e, ravnoteže prilikom raspodjela vrijednosti u cijelom lancu. Koja je zapravo inovacija u ovim projektima? To je pronaći sporazume za primarnu proizvodnju te poljoprivrednu prehrambenu industriju na razvoj čitavog lanca te i na organizaciju lanca. Zato što organizacija lanca je jedna od slabih točaka u brojnim e, regijama. Ovo se pokazao kao jedan od najvažnijih aspekata i u prošlom programiranju, a i s obzirom na uspjeh sadašnjih e, projekata bit će jednako važno u budućem programiranju. Još nekoliko riječi o pojednostavljenju. Netko je postavio pitanje zašto pojednostavljujemo drugi stup. Zašto to moramo učiniti? Koji, a on je već jednostavan, zapravo najjednostavniji. Postoje tri točke o kojima bi trebalo e, razmisliti kad je riječ o pojednostavljenju. Vrlo često slušamo o tome kako nam je potrebno više e, pojednostavljenja, ali to je zapravo tek općenita tvrdnja. Treba se jako usredotočiti na tri teme. Prvo što moramo pojednostaviti su odnosi između prvog i drugog stupa između ozelenjavanja i okolišno, pardon, poljoprivredno prehrambenih mjera. Jer komisija od nas traži da napravimo jasnu razliku između to dvoje, a ta razlika znači čitav niz pravila i čitav niz kontrola, vrlo strogih kontrola, koje na kraju strašno kompliciraju cijelu priču. Tako da kad govorimo o pojednostavljenju, Prva stvar na koju moramo paziti jest odnos između ozelenjavanja i poljoprivredno prehrambenih mjera. Ako budemo uspjeli riješiti ovaj problem, napravit ćemo veliku uslugu eh, poljoprivrednicima. Druga važna tema kod pojednostavljenja je odnos između politika ruralnog razvoja i kohezijskih politika. Jer istina je da su to politike čiji je cilj smanjiti nejednakosti, no imaju e, vrlo različita pravila. Ostvaren je napredak u reformi od 2007. do 2013. no taj napredak još uvijek nije dovoljan. Moramo osigurati da pravila funkcioniranja za Europski fond za ruralni razvoj i Europski fond za regionalni razvoj te za Europski socijalni fond da budu što sličnije, što je moguće sličnije. Zbog toga pristup lider nije usvojen od strane brojnih regija u brojnim slučajevima. Zato što raditi sa tri fonda koja funkcioniraju na različiti način je vrlo komplicirano za, za teritorije. Stoga to je ključan aspekt sljedeće reforme. Mislim da to nije moguće učiniti danas, ali je to svakako tema koju možemo staviti na e, program rada za treću reformu. Treća stvar koju treba pojednostaviti, to su programi ruralnog razvoja. Ako pogledate programe ruralnog razvoja i usporedite ih sa drugim programima europskih fondova, bilo da je riječ o e, socijalnom fondu ili fondu za regionalni razvoj, vidjet ćete razliku. Oni su kompleksni, detaljniji. Razina detalja je ponekad doista pretjerana. Stoga ono što treba učiniti jest potaknuti one koji rade programe na temelju strategija, jer ono što je na kraju problem prilikom tih sa, sastavljanja tih programa je popis detaljnih mjera. Dakle, treba više raditi na programiranju. I još posljednji komentari, nakon toga ću završiti. E, pitanje koje je postavio gospodin Castro, zašto nemamo nacionalne mjere? Zar ne bi bilo bolje pripremiti nacionalne mjere? Pa u principu uredba to i predviđa. Uredba predviđa mogućnost da se na nacionalnoj razini e, zemlje koje imaju e, jako puno regionalnih pravila da to definiraju. No moram priznati da je ta mogućnost vrlo malo korištena jer to naravno ovisi o odnosima snaga između države i regija u određenim u različitim zemljama. A definirati zajednička pravila na nacionalnoj razini nije nešto što se uvijek prihvaća od strane regija. No svakako je dobro regijama da zadrže jedan stupanj autonomije, zato što svaka regija ima svoje specifičnosti i zbog toga nije loše imati e, razinu specifičnosti za e, pojedine regionalne programe. Hvala. Možete li kratko odgovoriti na ova pitanja? Hvala. Um, three E, tri glavne stvari kako bih odgovorila na konkretna pitanja oni koji su govorili iz Hrvatske i Ujedinjene kraljevine. Doista suosjećam s vama zbog situacije koju ste opisali u Hrvatskoj. Malteška vlada je imala slične probleme. To su vrlo značajni problemi i veliko opterećenje za e, vlasti u zemljama članicama. U našem slučaju povjerenik nam je dosta pomogao, tako da vam preporučujem da surađujete s njima kako biste razriješili ove probleme. Što se tiče nomenklature e, ruralnog e, razvoja, nije uvijek jasno što stvari znače. E, dakle neke mjere e, što se tiče zaštite okološa radi se o starim mjerama koje su u upotrebi od 1985. E, a što se tiče borbe protiv e, klimatskih promjena radi se o tome da se upotrebi novo znanje i nove tehnike kako bi se upravljalo tlom i kako bi se shvatio odnos između upravljanja tlom i e, ugljika dakle u funkcioniranju ugljika u tlu što može biti vrlo važno u borbi protiv klimatskih promjena mislim da se tu na tom polju događaju vrlo uzbudljive stvari od kojih bi poljoprivrednici mogli imati velike koristi što se tiče pitanja potpore mladim poljoprivrednicima mislim da mnogi programi imaju predviđena sredstva za potporu mladim poljoprivrednicima, ali na različite načine. Što je, mislim, i primjereno, jer u različitim zemljama e, su prepreke različite i ponekad o to ovisi o nacionalnom zakonodavstvu, nacionalnim pravilima e, i onome što se događa u širem gospodarstvu. Dakle, da li mladi poljoprivrednici ne ulaze u poljoprivredu zbog toga što ih privlače drugi sektori

ili e, postoje neki, neke prepreke po, po, na primjer pomanjkanje kapitala i slično dakle pristup e, mora biti različit različite zemlje ali mislim da mjere postoje u ovoj uredbi dakle predviđene su i mogu, ljudi ih mogu koristiti tako da sam ja optimistična što se toga tiče da ćemo uspjeti postići ciljeve i na kraju bih htjela reći što se tiče ovog pojednostavljenja pomalo sam za zabrinuta zbog načina kako su ljudi e, odgovorili na ono što sam ja rekla u vezi s tim. Po mom mišljenju pojednostavljenje ne znači samo smanjenje broja mjera i pravila, jer Europa je zapravo vrlo raznolika i izazovi su vrlo različiti u na različitim mjestima. Ono što nam je potrebno je jedan fleksibilan e, e, sustav, odnosno broj mjera koje, sustav mjera koje koje moraju biti fleksibilne. Ako smanjite broj mjera, e, ako ga prepolovite, jednostavno vežete ljudima ruke i ne, oni onda ne mogu e, zadovoljiti svoje potrebe. Ono što mene brine je više su administrativni procesi u planiranju, u kontrolama, u revizijama. E, te stvari zapravo su opterećenje za administraciju zemljama članicama. Ja doista ne bih rekla da ono što nam je potrebno Eh, jedna eh, dakle regulativa u, ruralnom razvoju koja ima mali broj mjera mislim da nam to nije potrebno potreban nam je bolji pristup jedan integrirani pristup na lokalnoj razini gdje ljudi doista mogu reći evo to su dakle eh, mjere koje stoje na instrumenti koji stoje na raspolaganju ja ću izabrati one koji meni mogu biti korisni mislim da je to potrebno a i da je potrebno da da se ukine taj, taj problem da se moraju e, da ljudi moraju e, davati obrazloženja za svoj rad na, na mnogo stranica teksta mislim da e, da je to potreban fokus. Mislim da kad ja kažem pojednostavljenje, ja ne mislim na, e, na smanjenje opsega primjene ovog, ove uredbe, nego na to da se pojednostave procedure. A i neki kolege, neki komentari kolege što se tiče regionalnih fondova također se odnose na to. Dakle, tu e, je za sada obavezno vrlo detaljno izvještavanje, mislim da je to nepotrebno prekoračenje i da bi to trebalo e, smanjiti. Mislim da s obje strane trebamo osigurati da se novac koristi na pravi način, ne da ga se e, zloupotrebljava, ali mislim da e, ne treba smanjiti mogućnosti za upotrebu ovih mjera i ovog, ovih sredstava i da treba i dalje biti moguće svakome da ih koristi na najbolji mogući način za svoje potrebe. Hvala lijepa, hvala vam. Hvala što ste nam ovo sve objasnili. Ovo je doista e, su glavne stvari vezane uz ovu temu i nakon prve generacije lidera e, možda isto tako treba vidjeti e, kako pojednostavniti provedbu i to je nešto što podrazumijeva isto tako i di, dinamiku u regijama jer smo tijekom godina vidjeli e, koje su to efikasne poluge i s vremenom trebamo vidjeti na koji način svatko može odigrati svoju drugu, drugačiju ulogu i kako uvesti mehanizme kontrole i provedbe, a to nije nešto što je nužno uvijek e, što je na korist razvoju regija i e, lokalnih zajednica. Hvala vam još jednom na radu na dolazku. Sada ću zatvoriti e, ovaj dio sjednice. Nakon e, završetka ovog dijela sastanka će biti sastanak e, koordinatora, oni koji nisu predviđeni biti na ovom sastanku, molim vas da, da napuste dvoranu, a nastavljamo poslije podne. Je li moguće postaviti još jedno pitanje ovoj gospođi? Ja sam malo zbunjen oko jedne stvari. Mogu li još postaviti jedno pitanje ili ne? Možete li to pitanje postaviti? Imamo problem e, s prevoditeljima i njihovim vremenom rada. Možete li postaviti to pitanje e, naknadno? Hvala.